el eh, siguiente punto de orden del día es el debate conjunto sobre política comercial. dnevnog reda je zajednička trgovinska politika. Četiri minute eh, prvo izvjestiteljica eh, izvjestiteljica Kristvot Hrovot. Poštovani gospodine e, predsjedavajući, gospodine povjereniče, drage kolege, kao što svi znate, je e, snaga i moć e, utjecaja parlamenta pod Lisabonskim ugovorom u smislu trgovinske politike, ali i postupka komitologije, to znači e, delegirani pravni akti i mjere provedbe, sve je to ojačano Lisabonskim ugovorom kao rezultat toga čitav niz uredaba na području trgovinske politike i u okviru E, postupaka odlučivanja e, morali su biti prilagođeni i taj veliki paket Omnibus 1 sadrži više od 20 uredaba, između ostalog uredba o antidumpingu i o sprečavanju državnih potpora. E, nakon dugogodišnjeg zakonodavnog postupka i intenzivnog trijaloga mi smo se već u lipnju dogovorili oko političkog kompromisa. To nije jednostavan proces, ali na kraju smo došli do dobrog rješenja. Imam, e, želim ovdje istaknuti samo nekoliko elemenata. Kao prvo, do samog kraja uloga država članica e, u e, postupku antidumpinga i antisubvencija je bila upitna. Naime, e, u svim postupcima trebalo je e, osigurati e, takozvani Info Plus. Parlament je inzistirao na tome da se jasno poštuje ugovor iz Lisabona i novo usmjerenje institucionalne ravnoteže u području trgovinske politike. Parlament je minimalno tražio da se državama članicama e, ne da nikako pravo koje prelazi e, status quo. U konačnici je parlament e, zapravo osnažen u okviru Lisabonskog ugovora što komisiji nije odmah bilo vidljivo i na toj liniji koju sam upravo sada skicirala smo se i dogovorili. Kao drugo, parlament e, u, je u pregovorima uspješno e, na zahtjev komisije proveo sav taj postupak suzbijanja dumpinga, odnosno produžio ga je za 18 mjeseci. E, u, po mom mišljenju je zapravo bitno da kada se uvodi jedan postupak da se onda što je prije moguće postigne pravna sigurnost i da se zna na čemu smo. Kao treće, e, s obzirom na uredbe o zaštitnim mehanizmima možemo reći da politički kompromis e, u Južnoj Koreji e, je zapravo postao model za sve drugo. Time se postupak ispitivanja ili testiranja primjenjuje kod svih odluka e, kod vremenski ograničenih odluka potrebno je provesti postupak konzultacija. U jednom postupku je uključeno vijeće, u drugom komisija. E, u odnosu na pravne tekstove iz Omnibusa 1 i s obzirom na brojne e, izmjene E, postoji potreba da se osigura e, pristup e, jednoj konsolidiranoj verziji sa svim mogućim izmjenama E, i kako bi se poboljšalo mogućnost čitanja ovih tekstova, bilo bi dobro da komisija do 6. mjeseca 2014. sastavi jednu takvu konsolidiranu, pročišćenu verziju teksta. E, osim toga želim ukazati na vezu između omnibusa i modernizacije zaštite trgovine na koju upućuje kolega Kristof Jilner. Omnibus 1 sa, sadrži postupovne odredbe u odnosu na suzbijanje dumpinga i e, uredbe za suzbijanje dumpinga i subvencija mi e, e, ova ovo se na jedan pametan način treba uključiti u modernizaciju instrumenata zaštite trgovine. Sve u svemu mi smo mišljenja da možemo biti vrlo zadovoljni sa kompromisom i nadam se da će e, plenum podržati ovo rješenje. Još jedna rečenica gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti svima koji su pregovarali i vijeću i posebno mojom kolegi Jurihu Lajfridu jer smo mi e, u potpunosti i Omnibus 1 i Omnibus 2 obradili vrlo kolegijalno i rad je bio vrlo ugodan. Zahvaljujem na slušanju. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Riječ ima gospodin Lajhfrid. Zahvaljujem, no ja ću govoriti njemački jer moj španjolski ne bi niko razumio, bojim se da onda to ne bi imalo puno smisla. Ja mogu samo vratiti kompliment koji sam dobio e, gospođi Kvishol Trovol jer je naša suradnja bila vrlo ugodna na oba izvješća i zahvaljujem na tome i e, isto tako zahvaljujem i drugim kolegama koji su radili na ovom dosjeu, a posebno onima koji se nikad ne spominju, a to su e, kolege iz e, tajništva koji su odradili zapravo glavni posao gospodin Masekar i gospođa Okif zaista su bili od velike pomoći. Lisabonski ugovor doveo je do toga da je Europski parlament u pitanjima vanjskih poslova je postao zakonodavac. Ne samo zakonodavac, već i treba e, dati svoj pristanak na vanjsko-trgovinske ugovore i e, Lisabonski ugovor se zapravo pobrinuo da na kraju e, mi e, sudjelujemo e, u stvaranju trgovinske politike Europske unije. Oni koji su protiv Lisabonskog ugovora su zapravo protiv demokratizacije, parlamentacije trgovinske politike i to je pogrešno kome to pogrešan pristup, kome to do sada nije postalo jasno, njemu se više ne može ni pomoći. Vratimo se sada na dosije Omnibus 2. Radilo se o tome da se stari postupak komitologije nakon Lisabonskog ugovora pretvori u jedan moderni oblik u kojem Europski parlament može mjerodavno odlučivati. Dovoljno je dugo to trajalo, četiri godine je to trajalo i po mom mišljenju je to predugo E, no nažalost nije se moglo to brže provesti niti e, e, uspjeti u tome. Ono što je bilo bitno kod tih pregovora i u raspravama sa vijećom, nama je bilo bitno da se kod pravnih akata delegiranih da se delegata da se ti e, pravni akti mogu i odbiti. E, meni je bilo osobito važno da Europski parlament kod tog e, odbijanja akata ne bude uključen već i e, kod e, odobravanja e, tih pravnih akata. Ja znam da je tu i komisija i vijeće su imale određene dvojbe, ali te dvojbe su bile pogrešne. Jer što prije budete uključeni, što prije poznajete argumente i ako sudjelujete u nastajanju tih pravnih akata, naravno da ih je na kraju lakše i odobriti i cijela stvar postaje mnogo jednostavnija. Nama je osim toga bilo važno i e, to e, na to gledamo e, jednog, jednoglasno, tu smo jednoglasni sa vijećem da se u nekim područjima komisija doista ima ovlasti, a kod nekih je to upitno, ali i tu smo iznašli dobro rješenje. Dame i gospodo, kolegice i kolege, ja se nadam i u tome se mogu priključiti svojim kolegama da ovo izvješće, odnosno ovaj zakon sutra E, će u plenumu dobiti značajnu većinu jer će to biti važan korak europskog zakonodavstva. To su stvari koje možda izvana ne djeluju tako zanimljivo, ali one uzrokuju dosta posla i e, naporno se time baviti, ali istovremeno i nužno. E, takve zakone mi trebamo kako bi Europski parlament funkcionirao, kako bi europsko zakonodavstvo funkcioniralo i kako bi se na kraju u brojnim područjima trgovinske politike došlo do nečeg pametnog i razumnog i zato je dobro da smo došli do tog rezultata. Hvala. Hvala vam, gospodine Leichtfried u ime komisije gospodin Mimica. Hvala predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Povjerenik De Kuht je nažalost se zadržao na ministarskom sastanku i e, htio bih e, umjesto njega započeti time što ću zahvaliti e, izvjestiteljima gospođi Quist Rowell i gospodinu Leitfriedu i e, gospodinu Moreiri i parlamentu na e, suradnji na ovom e, predmetu. Ova izvješće će unaprijediti, odnosno ažurirati pravila Europske unije u pogledu delegiranih i provedbenih ovlasti kako je propisano Lisabonskim ugovorom. Što se tiče drugog čitanja, mi smo sad pred kraj zakonodavnog postupka. Nakon dogovora postignutog 5. lipnja i odobrenja 11. srpnja mi smo uspjeli, mi smo dali svoju potporu ovom tekstu. Tekst koji je pred vama uživa punu potporu komisije time što ćete E, odobriti poziciju prvog čitanja vijeća, vi ćete olakšati provedbu ovih odredbi Lisabonskog ugovora. E, nije bilo lagano doći do ovog sporazuma, odnosno doći do ove razine u razvoju. E, proteklo je tri godine od prvog prijedloga komisije i do stupanja na snagu. Mi se slažemo da je bilo potrebno pristati na razne kompromise s obje strane, kako bi se postigao sporazum. E, uvjeravam vas da je komisija djelovala što je bolje mogla, što je efikasnije mogla kako bismo došli tu gdje smo danas. Isto tako je pravedno reći da, da e, usvajanjem ovih dviju uredbi e, će europska trgovinska politika doživjeti značajne promjene u pogledu provedbenih ovlasti mi smo uspjeli postići novu institucionalnu ravnotežu e, u pogledu implementiranih i delegiranih, e, delegiranih i provedbenih akata u području e, trgovine i ovo je velik korak naprijed. Zahvaljujući ovim novim postupcima moći ćemo brzo djelovati u provedbi trgovinske politike i moći ćemo bolje pomagati gospodarskim subjektima. E, kako bismo bolje fokusirali, e, e, mi ćemo na taj način bolje fokusirati i strukturirati proces donošenja odluka. Isto tako bih htio potvrditi izjave koje je iznijela komisija u okviru trijaloga. pogotovo komisija će sada nastaviti sa kodifikacijom ovih uredbi osvajanjem dvaju paketa omnibusa i taj će postupak taj će prosjec započeti najkasnije 1. lipnja 2014. godine kako bi se poboljšala čitljivost e, ovog pravnog okvira za sve uključene dionike. Za kraj želim zahvaliti u ime povjerenika De Guhta e, vama, e, čitavom parlamentu i izvjestiteljima na vašem radu. Komisija želi da novi okvir bude djelotvoran. Hvala vam. Hvala vam. Sada možemo čuti govornike u koji će predstavljaju klubove zastupnika. Gospodir Kaspari prvi. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, prvo želim čestitati kolegima Kristof Rofol e, i e, kolegi Lightfridu jer zaista ovo što su ovdje odradili e, kao izvjestitelji je izuzetno dobro i raduje me što ćemo ove godine zaključiti o još ovu temu. Što se tiče delegiranja pravnih akata radi se o tome da e, je komisija e, o, ima ovlasti djelovično i sama e, djelovati kao zakonodavac. To znači da i mi kao zakonodavac kod, moramo kod svakog E, zakona se pitati što mi kao zakonodavac želimo riješiti e, kako komisiji ne bismo dali previše manevarskog prostora i e, mislim da ćemo se sljedećih tjedana još intenzivno time baviti. No za komisiju to znači e, isto pitanje što ćemo delegirati preko tih pravnih akata, koliko detaljno. Ja želim da e, kad sad se sjetim zabranu žarulja ili količinu vode na toaletima i slično, doista se želim da se ovdje komisija osredotoči na bitne stvari i da nam ne radi prevelike probleme sa tim pravnim aktima. Nadalje, kao zakonodavac i kao kontrolni organ, ja želim da mi više o tome razmišljamo koje ćemo pravne akte komisije prihvatiti, koje dvojbe imamo i koje dvojbe moramo iznijeti u odborima, koliko detaljni su stvari koje moramo razjasniti sa e, komisijom i koje moramo razjasniti u plenumu, možda i kod glasovanja sutra kad ćemo glasovati o ovome, Mislim da e, sutra kad se sjetim e, paketa GS5 nekakve stvari, to su neke stvari koje smo si mogli i ušparati u plenumu i nismo se morali time baviti. U svakom slučaju zahvaljujem svima koji su se bavili ovim dosijevom i e, pitanjima trgovinske politike. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik u ime socijalista, gospodin Moreira. Hvala gospodine predsjedajući, poštovani povjereniče, dragi kolege. Moram reći konačno, konačno, četiri godine nakon što je Lisabonski ugovor stupio na snagu zakonodavni paketi Omnibus 1 i Omnibus 2 koji uređuju trgovinsku politiku Europske unije pod pod okriljem e, odredbi iz Lisabonskog ugovora će vidjeti svjetlo dana. Bilo nam je potrebno četiri godine da zaista e, dođemo do ovdje. Naravno, e, taj period je bio predugačak. Činjenica da je taj zakonodavni e, proces trajao toliko dugo, trebamo uzeti e, kao primjer i trebamo iz toga izvući e, pouku za budućnost. Naravno moramo unaprijediti, uložiti više napora kako bismo ubrzali ove zakonodavne postupke, kako bismo brže mogli odgovoriti na potrebe građana i poslovnih subjekata Europske unije. Europska unija u zakonodavnom procesu mora biti fleksibilna u pregovaračkom procesu su kao što to inače i čini e, Europski parlament e, glasanje u, e, u plenarnom sastavu zapravo usporava postupke. Međuinstitucionalni sporazumi ne smiju biti previše rigidni, moraju biti fleksibilni, A što se tiče poteškoća u e, pregovorima, mislim da ovaj, e, da ove ovi dokumenti su e, u tom pogledu posebno zadovoljavajući, posebice što se tiče jasne distinkcije između delegiranih i provedbenih akata. Ovdje je vrlo važno napomenuti da parlament nema pravo vršiti nadzor E, e, odnosno da, parlament delegira e, i sada europski parlament ima pravo sam, odlučiti o tome koji će to predmeti biti biti uključeni u delegirane akte i to će uvelike skratiti postupak. E, samo želim reći još da bih htio zahvaliti e, izvjestiteljima na trudu koji su uložili, oni su predano e, obavljali svoj zadatak Irsko e, predsjedništvo Europskim vijećem isto tako je zaslušno za uspješne pregovore. Isto tako hvala komisiji koja je uvijek bila otvorena za e, nalaženje novih rješenja koje su bili temelj za e, ovaj dogovor. Hvala vam. Hvala gospodine Moreira. A sada za liberale gospodine Rinaldi. Hvala vam Mm, gospodine predsjedajući, povjereniče, dragi kolege, e, gospodin Moreira je e, predsjednik e, našeg odbora i on s pravom kaže da je ovaj proces bio predugačak. Htio bih čestitati izvjestiteljima što su konačno uspjeli privesti ovaj pregovarački proces kraju i e, sada su e, u skladu s Lisabonskim uvje, ugovorom promijenjene nadležnosti e, u smislu odlučivanja u okviru trgovinske politike i to je postignuto u okviru pregovora između parlamenta i drugih institucija. I moramo, želim naglasiti da moramo poštivati ova pravila e, u pogledu suradnje i međusobnog poštovanja e, različitih institucija. E, mi smo vrlo dobro surađivali sa komisijom i sa vijećem. Nedavno, primjerice kad se radi o delegiranim aktima, je bilo raznih primjera gdje smo vidjeli, na primjer kad se radi o o, o programu GSP, o uredbi GSP koju opet moramo promatrati zasebno, ali mislim da smo po ovom predmetu zaista napredovali, izvrsno napredovali E, sada imamo jasan vremenski okvir, imamo dobre međuinstitucionalne odnose i ustanovili smo, odnosno jasno smo definirali e, kako proces izgleda za sve naše dionike. E, definirali smo sve sugovornike u institucijama i to će uvesti mnogo više transparentnosti i djelotvornosti u e, naše e, međunarodne trgovinske razmjene. Ovo je veliki korak naprijed i moramo svi biti zahvalni na tome. Hvala gospodine Rinaldi, sada ćemo dati riječ drugim govornicima. Gospodin Jakolino na dvije minute. Hvala gospodine predsjedajući. E, sve je dobro što se dobro svrši, kažu. I moji kolege sa spravom s pravom pohvaljuju rad i, trud e, izvjestitelja koji su proizveli ovo izvanred, ovo vrlo kvalitetno e, izvješće i e, to zaista uvodi e, jasnoću u ovo kompleksno pitanje delegiranih e, akata u trgovinskoj politici potrebno je jasno odrediti i utvrditi odgovornosti kako bismo unaprijedili konkurentnost naše industrije želimo da trgovinska politika bude djelotvornija i ovo je napravljeno u skladu sa izvješćem TDI i drugim vrlo važnim izvješćima. Mi se nadamo da će europska trgovina, odnosno da će europski, europska industrija zahvaljujući ovom e, rezultatu e, biti dobiti novi podstrek i da neće e, biti žrtvom nepravednih subvencija dodijeljenih u drugim zemljama kada smo u Lisabonskom ugovoru uveli veću ulogu Europskog parlamenta u u uh, zakonodavnim procesima koji se tiču trgovine. Um, evo, nadam se da smo sada zaista uspjeli to i ostvariti i da ćemo uh, na taj način pomoći malim i srednjim poduzećima. Imamo jasna pravila o antidampiškim i kompenzacijskim mjerama, a to je od iznimne važnosti i to je integralni dio sveobuhvatne trgovinske politike koja za cilj ima uklanjanje bilo kakve nelojalne konkurencije i koja želi dati svima u Europskoj uniji jednake uvjete kako za velike tako za male igrače u industriji. E, trgovina je vrlo važna za Europsku uniju, potrebni su nam bilateralni ugovori, potreba nam je jasan kontekst u okviru kojeg možemo djelovati i e, paketi Omnibus u tom smislu će ojačati ulogu Europskog parlamenta u međunarodnoj trgovini Hvala vam. Hvala gospodine Jakolino. E, u e, postupku e, slobodnog javljanja za riječ imam samo jedan zahtjev za riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, poštovani kolege. Jedna uzrečica u Mađarskoj kaže i dobar, svaki dobro djelo ima svoje vrijeme. i Ja se nadam da e, ćemo konačno glasovati o ovome. E, dugo je trajalo dok smo došli do ovdje. E, trebamo biti oprezni i možemo se samo nadati da će ta pravila koja se temelje na tome biti nešto fleksibilnija E, i učinkovitija. I to je nešto što hitno trebamo jer u protivnom e, ćemo imati e, zapravo nedostatke u, u, u, u toj velikoj borbi konkurencije postojaće nove pravila, nove klauzule, nove zaštite mjere komisija je u brojnim e, područjima je dobila nove i važne kompetencije, ovlasti i zato je bitno da možemo u buduće prispitivati aktivnosti komisije. Hvala vam. Sada ponovo dajem riječ povjereniku Mimici. Hvala gospodine predsjedniče i poštovani zastupnici. Bez da ulazim u mnogo detalja, želim naglasiti da ovaj međuinstitucionalni sporazum je omogućio komisiji da u budućnosti još brže odgovori na, e, na pitanja e, u europskom interesu i pridonijet će jačanju suradnje između institucija. Usvajanjem ovih uredbi komisija se veseli e, tome, e, se, veseli provedbi novih pravila u 2014. godini e, i veseli se što su ovim novim okvirom otvoreni novi komunikacijski kanali ove nove strukture će nam omogućiti da nastavimo pratiti nadzirati funkcioniranje sustava kako bi to bolje odgovaralo potrebama naših građana i e, želim e, izraziti svoje zadovoljstvo e, da je Europski parlament u tome sudjelovao na ovakav način. Hvala vam. Hvala vam. Sada dajem riječ gospođi Chris Holdroll. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala lijepo povjereniku. Biću vrlo kratka kompetencija za djelovanje prema ugovoru o Lisabonu je konačno u kompetentnim rukama. To se ne može dovoljno naglasiti. ako se smijem izraziti na ironičan i negativan način, sve je to predugo trajalo. Komisija je sve htjela ostaviti po starom, vijeće je htjelo još više nadležnosti i jedni i drugi su se čudili što je parlament rekao samo malo ugovor nam daje jednoznačne mogućnosti mi ih želimo iskoristiti da je na kraju ipak došlo do ovog kompromisa je zapravo dobra stvar i to također znači da smo dobro surađivali dragi gospodine povjereniče E, molim vas isporučite moje pozdrave gospodinu de Guhtu. Vi ste rekli da će e, komisija sada moći još bolje i brže djelovati, to je točno i to je uopće bio i smisao cijelih ovih pregovora o Omnibusu 1 i 2 e, parlament će od sada bolje nadzirati i bolje kontrolirati izvršnu vlast i mi ćemo se primiti ovog napornog posla e, na vrlo prijateljski način. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Kvistut. A sljedeći riječ ima gospodin Leichtfried. Gospodin Gospodine predsjedavajući, cijeni kolege i kolege, trgovinska politika Europske unije je od Lisabonskog ugovora e, došla do novih horizonata, postala demokratskija i parlamentarnija. Komisiji će se, komisiju će se sada bolje kontrolirati. Vi ste rekli da ćete moći bolje i brže djelovati, a mi ćemo vas moći bolje kontrolirati. Instrumente za to E, znače da će trgovinska politika sad postati i socijalnija, da će biti orijentirana prema našim građanima i prema zaštiti okoliša. Mi ćemo se pobrinuti za to da europska trgovinska politika postane nešto drugo nego što je do sada bila i mislim da je to dobro i da je to da smo time na pravome putu prema jednoj boljoj e, budućnosti trgovinske politike. Hvala lijepa.